Okay, dear colleagues, we should start. Uvaženi kolege, započet ćemo s današnjim sastankom. E, vidim da je isteklo akademskih sedam minuta. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Otvaramo sastanak. Ima li nekih primjedbi? Ako to nije slučaj, onda smo usvojili dnevni red. Druga točka. Kao prvo želim vas izvijestiti da je došlo do nekih izmjena u tajništvu Envija. Od 1. listopada Emiliano, Emiliano Rimeroni će nas napustiti i pridružit će se tajništvu odbora IMKO pa mu želim zahvaliti na dosadašnjem radu i potpori i želim mu mnogo sreće na novoj dužnosti. Što se tiče prevođenja, kao i obično, prevođenje je dostupno na 20 jezika, osim estonskog, latvijskog, malteškog i irskog. Što se tiče prijenosa preko interneta, dakle, sjednica se može pratiti e, putem web streaminga. Isto tako postoji i e, e-aplikacija. U redu. Možemo sada započeti raspravu. Riječ je o razmjeni gledišta s komisijom o protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. To će biti vrlo živahna i zanimljiva rasprava. Želim odmah dati riječ komisiji, gospodin Usti Raun, savjetnik e, ravnatelja D, Korneliju e, Hudlmajer i Georg Rubling su s nama danas. Komisija ima ukupno 10 minuta za svoje izlaganje. Evo imate sada priliku da vi sami rasporedite kako ćete iskoristiti tih deset minuta koje imate da predstavite stajalište komisije. Izvolite. Hvala lijepa. Lijepo pozdravljam sve zastupnike. Prije svega ova okvirna konvencija i 15. članak koji govori o nezakonitoj trgovini duhanskim proizvodima zahtjevala je dodatne zakonske propise kako bi se u istinu riješio ovaj problem nezakonite trgovine. Prva konferencija stranaka održana 2006. godine u Veljači donijela odluku o uspostavi radne skupine e, sa predstavnicima šest predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije kako bi se izradila e, špranca za budući protokol. Ta radna skupina je podnijela izvješće konferenciji stranaka 2 2007. godine kada je donesena odluka da se osnuje međuvladina radna skupina koja će e, raditi na samo izradi teksta protokola. Komisija je predstavljala Europsku uniju na tom sastanku radne skupine i e, službe komisije Olaf i Sante e, tjesno su surađivali, tijekom četiri godine pregovora. Završni nacrt teksta predstavljen na konferenciji stranaka COP5 u travnju 2000 2005. i protokol je otvoren za potpise u prvom mjesecu eh, a Protokol će postati ugovor samo 90 dana nakon što sve stranke ratificiraju taj protokol. Da kako vrlo je bitno da što više stranaka ratificira protokol kako bi taj instrument za suzbijanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima imao težinu. Evropska unija i države članice imaju važnu ulogu u tom procesu jer imamo 29 stranaka, dakle 28 država članica i Evropsku uniju kao zasebni entitet. Za nekoliko minuta ću vam predstaviti e, razloge zašto Evropskoj uniji treba protokol, a sada ću dati riječ kolegi Korneliju koji će vam e, objasniti kako je stanje u vijeću što se tiče stanja ratifikacije. Hvala Austin. Ovaj protokol je ono što Evropska unija naziva mješovitim sporazumom, što znači da ga trebaju ratificirati sve države članice, kao i Evropska unija. Sam postupak kojim Evropska unija donosi odluku o tome e, kako dati interno odobrenje e, je putem odluke vijeća i to je odluka koja je danas pred vama već neko vrijeme. Mi smo predstavili ovu odluku i vijeću i tjesno surađujemo s Luksemburgskim predsjedništvom kako bi se ubrzao postupak usvajanja. Do sada smo imali tri sastanka vijeća i uvjereni smo da će odluka uskoro biti donesena u vijeću. Hvala Kornelio. Dakle, postavlja se pitanje zašto nam treba međunarodni ugovor e, za borbu protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Kao prva, Evropska unija gubi oko 10 milijardi eura godišnje e, u vidu e, carina i različitih drugih carinskih pristojbi. Dakle, to je zapravo novac koji se gubi iz proračuna. I to traje već 7-8 godina, dakle govorimo o 70 milijardi eura gubitaka. Što se tiče trgovine nezakonitim nezakonite trgovine ovim proizvodima, to je problem svjetskih razmjera i zato je potrebno i pronaći rješenje na svjetskoj razini. Bez obzira o tome kakvi se zakonski propisi donesu, e, možete se boriti onoliko snažno koliko se to snažno provodi u susjednoj zemlji. Dakle, treba kontrolirati opskrbini lanac i to je predviđeno u trećem dijelu ovoga protokola. Tu su članci kao što su e, sljedivost, e, dubinska analiza, evidencija, prodana internet, internetu, slobodne zone i prodaja bez carina. Dakle, posebno zanimljiv ovaj članak o sljedivosti i praćenju i da vam dam primjer zašto nam treba taj članak. Moramo se vratiti u 1998. godinu, to je bilo davno, međutim još uvijek je relevantno. U tom trenutku smo imali MV Rana, eh, jedan koji je zapravo, kojim se pokušalo prokimčariti 8 e, milijuna cigareta u Španjolsku. Sve oznake e, su bile e, dakle, u tim velikim sanducima od 10.000 cigareta. To je pokrenulo veliku međunarodnu istragu sa istražiteljima iz Španjolske Grčke. Imali smo i potporu američke carine, budući da s njima imamo sporazum i ustanovili smo da je proizvođač iz Sjeverne Karoline, dakle nije teško e, shvatiti gdje su proizvedene jer to piše na samom paketu, međutim tijekom istrage smo otišli u posjet Ođe i Reynoldsu i oni su nam rekli da su proizveli taj proizvod i zapravo to je proizvedeno dakle u Sjevernoj Karolini. A, stroj koji je proizvodio cigarete je također identificiran i e, vrijeme e, za koje je to bilo potrebno, dakle tih 15 minuta. I na kraju smo isto tako uspjeli identificirati i e, osobu koja je bila e, upravitelj. Međutim, oni su nam rekli da ne mogu ustanoviti kome su prodali proizvode. Dakle, kod provođenja međunarodnih istraga vrlo je bitno moći identificirati gdje je proizvod zapravo ispao iz opskrbnog lanca i tko je za to odgovoran, jer u protivnom se slučaj se predmet ne može riješiti. Upravo zato je praćenje i sljedivost vrlo važan dio ovog protokola. Zatim drugo je dubinska analiza i poznavanje klijenata. O.J. Reynolds je također u jednom slučaju prodavao proizvode jednom klijentu u Ženevi koji je imao mali ured, jedan kompjuter i prozdali su e, znači prozdali vrijednosti od 600 milijuna dolara tijekom jedne godine. Međutim, nisu mogli ustanoviti, nisu mogli identificirati kome su to prodali. Sada su se stvari promijenili, sada imamo zakonske propise o pranju novca koji su mnogo stroži, čak i kod otvaranja običnog bankovnog računa. I zato je bitno da ljudi koji prodaju cigarete dobro e, dubinski poznaje svoje klijente. Zatim, e, spomenuli smo međunarodnu suradnju, imali smo jedan veliki slučaj kada je, e, kada je e, duhan prokrijumčaren preko Rige u Europsku uniju. Dakle, to je trebalo ići do Armenije, a dakle prevozilo se ukrajinskim kamionima. Međutim je na kraju završilo u Poljskoj. Dakle, mi smo ustanovili da je bilo 70 eh, velikih kontejnera eh, koji su prokrijumčareni u Europu. Eh, dakle, zapravo ta vrsta duhana i na njega se obračunava ista carina kao i na cigarete. Mi smo ustanovili da je pošiljka došla iz Brazila, međutim kada smo zatražili pomoć od brazilskih vlasti, neformalno su nam rekli da imaju bankovne račune od osoba u Brazilu koje pokazuje da svi koji su organizirali tu veliku prijevoru u Europskoj uniji, međutim nismo mogli, e, nismo mogli učiniti ništa više od toga zato što nemamo sporazum o uzajamnoj suradnji s Brazilom. Zatim smo išli, pokušali smo ići e, putem e, e, dakle uzajamne pravne pomoći, međutim samo Nizozemska ima takav sporazum sa Brazilom, a oni nisu bili uključeni u ovaj slučaj pa ih nismo mogli zatražiti od njih pomoć. Dakle, protokol o međunarodnoj suradnji iznimno je, iznimno je bitan instrument i stvarno nam je neophodan. Osim toga, mislim da će ovaj protokol biti od velike koristi Evropskoj uniji borbi protiv organiziranog kriminala i e, gubitka u, od poreznih e, prihoda. Hvala vam. Sada prelazimo na pitanje zastupnika odbora. Glavna uprava Sanko je također u dvorani. Ako imate neka konkretna pitanja za njih, možete slobodno uputiti Dominik Snikers i Filip Borkovski će e, rado odgovoriti na vaša pitanja. E, gospodin Florenc sada prvi ima riječ. Hvala, moram priznati da nisam nikada još vidio 11 predstavnika komisije u dvorani u 20 godina koliko radim ovdje. Mislim da je to možda i dobar znak bilo bi dobro kada bismo mogli nastaviti surađivati na taj način. Koliko shvaćam, ovo pitanje se odnosi na ratifikaciju e, i na problematiku nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Kažete da neće odmah doći do ratifikacije, možda nam možete nešto više reći o tome i što je sa sporazumom sa e, proizvođačima duhanskih proizvoda imali smo jedan nerazumljivi sporazum s tim poduzećima. Uzmimo da imate državnog odvjetnika iz moje zemlje ko koji sklapa dogovore s mafijom. Evo, zamislite takvu situaciju. Pa ta osoba bi dobila otkaz. Dakle, ja ne shvaćam u potpunosti zašto nam ovo treba možda je nekada situacija bila takva. Imamo direktivu o duhanskim proizvodima, mislim da je to vrlo kvalitetan pravni instrument, zapravo mislim da raspolažemo jako dobrim instrumentima, također postoji i međunarodna konvencija i nije mi jasno zašto nam treba sporazum s Filipom Morisom, na primjer. Dakle, vidjeli smo kako su nas porazili i mislim da Filip Moras to radi već duže vrijeme i mi sada ulazimo s njima u nekakav dogovor. Nije mi to jasno. Nije mi jasna ta situacija. Međutim, možda je situacija drugačija, ali evo, ja tako gledam na to. Možda mi možete objasniti o čemu se radi. Osim toga ovdje se radi uistinu o velikim iznosima, dakle kada sklapate dogovor sa vragom i pitanje je zapravo kamo ide taj novac. Ja, ja bih rado da mi, da mi objasnite dakle koji je tok tog novca. Mislim da je ovo dosta komplicirano, bilo bi dobro da imamo e, objašnjenje u pisanom obliku. Gospodin Barnjo, e, kao prvo želim izniti nekoliko činjenica prije nego što postavim sva pitanja, imam tri pitanja za Europsku komisiju. Znamo da Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 12% od 6, 600 tisuća milijardi cigareta su predmet nezakonite trgovine, a 80% te paralelne trgovine su prave cigarete koje proizlaze iz tvornica. I dakle, pitanje se tko od toga ima koristi E, mislim da je bitno da se to istakne na prvom mjestu. Zatim, borba protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima prije svega je mjera za koja ide u smjeru zaštite javnog zdravstva. Dakle, mi procjenjujemo, Europska komisija, Europski parlament procjenjuje da, je 12, e, da se 12 milijardi eura je taj iznos godišnje. Svjetska zdravstvena organizacija misli da je upravo sljedivost neovisna sljedivost duhanskih proizvoda najvažnija mjera. Iz tog razloga je e, i usvojen ovaj protokol Svjetske zdravstvene organizacije. 54 e, zemlje u svijetu su ga potpisale. Međutim, do sada je samo, su samo tri države članice ratificirale taj protokol. Bilo je dosta bitno da Europska unija omogući da se što prije moguće dođe do e, službene ratifikacije. Na taj način se može ukloniti nezakonita trgovina i isto tako se može uspostaviti stvarna neovisna sljedivost. Imam tri pitanja. Kako će izgledati direktiva o duhanskim proizvodima donesena 2014. godine, posebno članak 15. o s obzirom kako će se to uskladiti sa odredbama ovog protokola ukoliko ga Europska unija ratificira. Drugo pitanje, nezakonita trgovina povećala se unutar Europske unije za 30% u posljednjih šest godina. Kako objašnjavate taj porast a istovremeno su potpisani sporazum između Europske unije i proizvođača duhana upravo u svrhu borbe protiv takve nezakonite trgovine. I treće pitanje, što je, kako je stanje pregovora vezano uz eventualni produžetak sporazuma o suradnji e, u borbi protiv prijevara e, koji je sklopljen sa Philip Morris International. Podsjećam da je 9.7.2004. godine Europska unija zajedno sa državama članicama odbacila e, svoje optužbe e, vezano uz krimčarenje cigareta protiv Philip Morrisa e, i umjesto toga je potpisan sporazum koji uključuje dakle uplatu jednog iznosa od i pitanje je hoće li Europska unija napraviti studiju utjecaja ja sam inače i u odboru za proračunski nadzor. Mi smo postavili pitanje povjereniku za zatvorenih vrata. On nam je u veljači prošle godine rekao da će nam u svibnju dati izvješće o evaluaciji, a sada je već rujan i još uvijek nisam vidio nikakvo izvješće e, o evaluaciji. Prema tome mislim da je sada situacija hitna. Europska komisija mora pokazati veću transparentnost kako bismo se efikasno borili protiv nezakonite trgovine. Podsjećam također da smo ovdje u parlamentu osnovali jednu neformalnu radnu skupinu koja ima za cilj boriti se protiv utjecaja duhanske industrije i e, ja sam inače na čelu te radne skupine. Hvala. Madame Rivasi. Merci. Gospođa Rivasi. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Vi ste objasnili koja je svrha tog protokola i mi se istinu zalažemo za njegovu ratifikaciju. Dakle, govorim i o državama članicama i o Europskoj uniji. A svrha je povećati transparentnost čitavog procesa i staviti naglasak na e, suradnju za borbu protiv kriminaliteta. Međutim, postavlja se pitanje, kao što je rekao kolega Parnja, što je s tim sporazumom? Što je s tim sporazum koji je sklopljen sa Filipom Morisom? Tijekom nekoliko godina došlo je do povećanja, do porasta nezakonite trgovine i ako se traži od e, dakle proizvođača da slijede, da uđu u trak cigaretama, oni su zapravo isto tako u tom procesu, jer e, što e, više cigareta bude u tom lancu lancu krijumčarenja, manje će poreza morati platiti. Dakle, kako to funkcionira? Ovaj sustav daje moć Filipu Morisu, oni su ti koji će reći, a ne, te cigarete nisu naše, dakle ne moramo platiti na njih porez. Drugo, mi smo izglasali direktivu o duhanskim proizvodima. Tko je napada? koji su zastupnici izglasali, pa upravo Filip Moris. Dakle, mi imamo sporazum koji nas veže s Filipom Morisom i sa nekim drugim proizvođačima istovremeno nemamo neovisni institut koji će e, dakle, se baviti sljedivošću tih cigareta, istovremeno oni nas napadaju. Dakle, mislim da moramo biti jasni, ja želim uistinu dobiti prave odgovore. I imam još jedno, jedno pitanje, a to je e, koja je zapravo uloga Olafa? Jer među nama E, Olaf bi trebao upravo pratiti te i provjeravati te sporazume između Filipa Morisa i država, pojedinih država. I pitam se što su oni do sada učinili kako bi uistinu izbliza analizirali i, i, i kako bi objasnili tu činjenicu da je došlo do porasta nezakonite trgovine. Ja sam za ratifikaciju protokola, ali moram se razjasniti čemu ti sporazumi. To je kao da smo na neki način, kao da su nam ruke vezane, kao da su nam kao da nam je duhanska industrija vezala ruke. Dakle, možda postoji neka druga mogućnost e, i taj neovisni institut koji je trebao kontrolirati e, trgovinu cigaretama, to je u protokolu, međutim to nikad nije određeno. i ja bih postavila pitanje o tome Olafu. Hvala. Gospođa Grazie Presidente. Il contrabbando è già stato ricordato di sigarette costa ai contribuenti oltre 10 miliardi di već dolazi, e, dakle donosi preko 10 e, milijardi dolara, odnosno eura godišnjeg gubitka. Ako smatramo da jedna od deset popušenih cigareta e, dakle je došla od strane crnog tržišta. Zato je bitno doći do rješenja na, e, i na europskoj razini i na međunarodnoj kako bismo se borili protiv nezakonite trgovine kunskim proizvodima. E, bitno je doći do europskih rješenja, međutim borbe se također odvijaju na međunarodnoj i međukontinentalnoj razini protokol e, definitivno predstavlja korak u pravom smjeru e, garantira sigurnost e, prije svega građana zato što tuh, duhanski proizvodi uzrokuju čak i smrtonosne bolesti i druge opasne bolesti. Mm, do sada nismo imali adekvatne adekvatna rješenja kako bi se borili protiv ove nezakonite trgovine posebno osim održanih e, komunikacija i senzibilizacija e, građana, bitno je usmjeriti se na nove tehnologije koje e, nam danas mogu ponuditi inovativna rješenja sljedivosti kao što su mnogi već pokazali. Dakle, bitna je sljedivost koja je već zagarantirana za prehrambene proizvode, ona treba biti usvojena i za duhanske proizvode, odnosno posebice za duhanske proizvode, kako bi se osigurala kvaliteta i porijeklo tih proizvoda. U Italiji, Italija je prva, prva zemlja, po, proizvod, po proizvođenju duhana, um, Sljedivost je vrlo bitna posebice za Italiju kao i za ostale e, zemlje u Europskoj uniji. I zato mi e, poznamo protokol koji će predvidjeti sjedivost moje pitanje e, vezano je za vrijeme ako imamo jedan europski sustav sjedivosti ili bismo možda trebali imati 28 nacionalnih sustava sa svim e, ograničenjima koje ti sustavi nose. Madame Dor. Hvala, gospodine Dornano. Euh, merci, euh, merci, monsieur le président. Hvala. Sasvim je prirodno da pokušaj osnaživanja borbe protiv trgovine duhanskim proizvodima na, iz razloga javnog zdravstva, nešto što možemo samo pozdraviti eh, i zahvaljujem na tome. Što se tiče dakle eh, glave pete trećeg dijela ugovora o funkcioniranju Europske unije čini mi se da je odluka zapravo odluka vijeća nepotpuna. E, pravosudna i policijska suradnja kao i sigurnost u Europskoj uniji zahtijevaju da se ode korak dalje od onoga što se predlaže ovim tekstom protokola. da ja želim spomenuti članak 260, e, članak 67. u drugom dijelu i pitanje je kako e, osnažiti borbu protiv nezakonite trgovine ovim proizvodima ako kontrola na unutarnjem tržištu ne bude e, stroža, e, dakle na teritoriju država članica. To je prvo pitanje. Isto tako želim spomenuti jednu činjenicu koju su ustanovila i francuska i njemačka carina, to je da je došlo do velikog e, pada u odnosno smanjenja u broju djelatnika i aktivnosti unutar tih službi. Želim također skrenuti vašu pozornost na kontrolu na granicama Europske unije u području trgovine, sporazum koji je izglasan na posljednjoj sjednici u Strasburu, zapravo čini kontrolu robe blažom e, zahvaljujući e, preliminarnim odlukama. Isto tako se spominju zemlje u tranzitu, a sporazum o olakšavanju trgovine predviđa da se smanji kontrola u tranzitnim zemljama ili da se čak ukine. Osim toga, prodaja putem interneta je vrlo važan način e, na koji se odvija nezakonita trgovina. Ne mislite li da bi bilo dobro da se na tu prodaju predvidi isti režim kao i što, kada je riječ o protokolu. I na kraju namjerava li e, komisija imati neke e, popratne propise nakon usvajanja ovog protokola i na koji način može protumačiti uvjete pod kojima definicija logističkog lanca se može proširiti i na maloprodajni lanac. E, što se tiče zahtjeva vezanih uz provjere u članku 7. protokola, žao mi je što moram reći da se to vrlo teško može primijeniti na maloprodaju. Ja shvaćam e, važnost tog protokola kada je riječ o borbi protiv e, nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, ali čini mi se da rad na njemu nije dovršen. Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Imate li još neka pitanja? Ako to nije slučaj, onda ću dati ponovno riječ komisiji da odgovore na vaša pitanja. Izvolite. Hvala. Ja ću dati sve od sebe da odgovorim na sva pitanja. Prvo pitanje je bilo o samom postupku ratifikacija. Da, protokolom e, se, naime, tekst je dogovoren u Seulu 2012. kako sam objasnila, to je bilo u studenom i otvoren je za potpise do siječnja 2014. godine. Europska unija ga je potpisala u prosincu 2013. i do sada e, je bilo je 54 e, zemalja koje je pristupilo. 9 e, stranaka ratificiralo protokol. Protokol će postati sastavni dio međunarodnog prava 90 godina nakon što 40. stranka e, završi postupak ratifikacije. Upravo zato moramo pogurati postupak i bitno je za EU uniju, države članice da imaju e, velik broj stranaka koje žele obaviti postupak. Jedna, jedan od aspekata ovoga protokola vrlo je važan. čuo sam da se spominjao sporazum sa Filipom Morisom i sustav sljedivosti i praćenja. Problem je u tome što je to jedini sustav koji trenutno postoji. Što se tiče protokola, on predviđa da će praćenje sljedivosti biti uvedeni pet godina nakon postupka ratifikacije, odnosno nakon usvajanja ugovora. Dakle, čak i ako to bude do kraja sljedeće godine, a nisam sigurna da će to biti, moramo čekati još pet godina dok se ne uvede mehanizam praćenja sljedivosti, a nama je problematično što učiniti u međuvremenu. Čitava ta zamisao e, praćenja i sljedivosti e, je zamišljena zato da se mogu identificirati e, počinitelji kaznenih djela. Što se tiče Filipa Morisa i ostalih proizvođača, Moram spomenuti da su to pravno obvezujući sporazumi, to nisu samo memorandumi o razumijevanju i to je nešto o čemu odluku može donijeti sud. Dakle, oni imaju obvezu pratiti i slijediti svoje proizvode. Mi smo primijetili da je došlo u padu, da je došlo e, do pada prodaje e, dakle, zakonitih proizvoda nakon stupanja na snagu sporazuma ali tu se aludira na neka pitanja i to s pravom, budući da se problem pogoršao i možemo se zapitati zašto. Zato što postoje jeftine cigarete koje se proizvode posvuda u svijetu, dakle ne govorim ovdje o lažnim cigaretama koje dolaze iz Kine i tako dalje, o krivotvorenoj robi. Postoje takozvane zone slobodne trgovine E, postoji jedna gdje ima 17 tvornica bez ikakve kontrole. Dokle god e, se izvozi roba, vlada gdje se nalazi ta e, zemlja u kojoj se nalazi ta zona, nema nikakvih problema s time. Dakle, što se događa? Na papirima stoji da je roba su, na primjer, majica, zapravo je pošiljka puna cigareta. Dakle, tu bi trebalo u ovaj sporazum uključiti i zone slobodne trgovine. Trenutno možemo reći da ovaj mehanizam praćenja i sljedivosti funkcionira. Što se tiče dakle tog sustava e, neovisnog e, sustava praćenja i sljedivosti, da, nakon što Evropska unija ratificira protokole, morat ćemo ispuniti sve uvjete koji su definirani protokolom, što uključuje i isto tako neovisan sustav praćenja i sljedivosti. Mi smo toga svjesni i to ćemo mm, uzeti u obzir. Što se tiče TPD-a, Dakle, što se tiče direktiva duhanskim proizvodima, možda će me kolega iz eh, glavne uprave Sante pomoći. Hvala, Austin. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovno ovdje u parlamentu, posebno na odboru ENVI gdje smo vrlo detaljno razgovarali o direktivi o duhanskim proizvodima što nam je bilo veliko zadovoljstvo. Mislim da su zapravo dva pitanja bila upućena glavnoj upravi Sante. Prvo se tiče odnosa između članka 50. i protokola o nezakonitoj trgovini. Htio bih iznijeti dva komentara. Kao prvo, naš je stav da članak 15. E, da je članak 15. u potpunosti spojiv sa protokolom o nezakonitoj trgovini. Članak 15. uvodi sustav za praćenje i sljedivost kada je riječ o proizvodnji unutar Europske unije i e, kada je riječ o proizvodima koji su namijenjeni europskom tržištu, a isto to je e, zamišljeno, odnosno definirano i protokolom. U nekim vidovima se čak ide i dalje, kao što je riječ o odredbama međunarodne suradnje što nije predviđeno člankom 15. na primjer. Dakle, nakon što se članak 15. prenese i nakon što ga države članice provedu, mi ćemo moći reći da smo ispunili svoju obvezu da e, provedemo članak 8. protokola o nezakonitoj trgovini duhanskim proizvodima i za nas bi to bio pozitivan pomak u odnosu na međunarodnu zajednicu. Moj drugi komentar se odnosi na vezu između opet članka 15. i ovog protokola. Dakle, e, u kojoj smo sada fazi što se tiče provedbe članka 15. Kao što znate, parlament i vijeće su donijeli odluku da sustav sljedivosti i praćenja treba e, uspostaviti do svibnja 2019. godine mi smo već 2013. godine e, izradili jednu studiju izvedivosti koja je pokazala da je moguće imati sustav praćenja i u Europskoj uniji. To je nešto kompleksnije nego u državama članicama ili u ostalim strankama koje su pristupile protokolu, budući da u Europskoj uniji imamo prekograničnu trgovinu. Dakle, moramo se zapravo moramo vidjeti što ćemo s tim dijelom. Ehm, mi smo sada pokrenuli drugu studiju i očekujemo donošenje provedbenih propisa kao što je predviđeno člankom 15. do ljeta 2017. godine. To bi omogućilo državama članicama i industriji da imaju oko dvije godine da uspostave taj sustav praćenja sljedivosti koji e, dakle mora postojati do svibnja 2019. godine za cigarete i pet godina kasnije za ostale duhanske proizvode. To je sve što mogu reći u ovoj fazi kada je riječ o odnosu između članka 15. i protokola o nezakonitoj trgovini. Budući da već imam uključen mikrofon, dopustite mi još jedan komentar vezano o, e, uz internetsku prodaju, dakle i pitanje je li to e, značajan izvor nezakonite trgovine. Da, to je istina, to jest tako trenutno. Međutim, e, internetska trgovina trenutno je zapravo vrlo mali, predstavlja mali udio ukupne prodaje u Europskoj uniji i to zato što su e, brojne države članice već poduzele neke mjere e, koje su upravo usmjerene na internetsku trgovinu. Drugo, internetska trgovina bit će obuhvaćena mjerama za praćenje sljedivosti, što znači da se niti jedan proizvod e, u Europskoj uniji neće moći prodavati e, bez da se primjenjuju te mjere, neovisno o tome koji kanal prode. Zatim e, Zatim također postoji mogućnost potpune zabrane ove prodaje ili uvođenja vrlo strogog e, sustava kontrole, što znači da će opskrbljivač morati imati registriran ured u zemlji odredišta, e, tako da se i u zemlji odredišta može kontrolirati da se e, proizvodi koji su u prodaji uistinu da odgovaraju svim potrebnim zahtjevima iz protokola. Hvala vam lijepa. Evo, Dobar dan, htio bih reći da je jako dobro da imamo ovakvu diskusiju u parlamentu. Bitno je da uzmemo vremena, da uložimo napore kako bismo e, stavili e, ovaj predmet na dnevni red e, odbora ENVI. Sljedeća stvar, to direktiva o okviru vezanom uz vode, ticat će se toga kako je ova direktiva e, implementirana, kako je primijenjena i naš kolega je upravo e, izložio i naglasio da direktiva o duhanskim proizvodima e, je zapravo slična nečemu drugome ako zanemarimo ispuštanje ugljičnog monoksida, dioksida. Što se tiče direktive duhanskim proizvodima, nije dakle tu zaradilo o netransparentnoj formi lobiranja. Kada govorimo o internetskoj trgovini, postoji drugi proizvod osim duhanskih proizvoda. Ono što se događa nije regulirano. To je problem. Ne znam da li je trgovina toliko široka ili se nešto događa u državama članicama. One pokušavaju možda adresirati problem cigareta na paru. Koje mjere se tu poduzimaju? Zapravo u parlamentu se vrlo oštro diskutiralo o tome kako ćemo se boriti sa problemom e-cigarete cigareta na paru dakle, zamjenskih cigareta, kako ćemo um, uspjevati nadzirati ove proizvode, jer e, naravno mnogo tekućina za e-cigarete, elektronske cigarete dolazi iz Kine. E, znamo da u Kini standardi nisu isti kao i u Europi. Govorimo tu i o zakonima vezanim za hranu. E, tako da bih želio reći da u budućnosti bismo trebali posvetiti E, neko vrijeme e, bavljenju s ovim problemom i poruka kolegama, to je zaista dio posla e, zastupnika u parlamentu vidjeti kako ovi zakoni koje mi usvajamo su zapravo implementirani. Dobro je to je sprovedeni provedeni, dobro je imati zakone, ali kako će oni biti provedeni, to je bitno. Evo, još imamo e, javljanje za riječ, ali ja bih htio reći e, da dajem zapravo riječ e, komisiji. Madame Rivazije ima vremena, evo dajem riječ za jedan vrlo kratki komentar, a onda se vraćamo komisiji i odgovor, odnosno reakciji na ova pitanja i komentare koji su upravo postavljeni. Madame Rivazije. Hvala gospodine predsjedniče, ja sam E, zapitala pitanje vezano za ulogu Olafa. Nisam čula odgovora. druga stvar, e, u vezi sporazuma koji povezuje komisiju sa Philip Morrisom. Oko 90% toga dolazi e, iz država članica 9% proračuna dolazi iz proračuna Europske unije. Kako se taj novac ulože za bor protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Molim vas za veću transparentnost vezano za to. Hvala vam. Sada komisija ima riječ. Izvolite. U redu. Prvo, prije nego što odgovorimo na ovo pitanje vezano uz internetsku prodaju, samo bih dodao komentar na ono što je rekao moj komentar kolega Dominik. Naravno, internetska e, trgovina e, bi e, bila pod svim odredbama protokola koje bi se odnosile na tu prodaju. Bilo bi vrlo teško, da, jer morate tunavati svoje klijenta, morate pratiti, slijediti svoje proizvod i zato su tu govorimo o vrlo jakim mjerama koje se moraju provesti. Što se tiče uloge Olafa, htjela, htio bih reći nešto vezano za to. Što se tiče toga da 90% odlazi državama članicama, 9% Europskoj uniji. Prvo, vezano uz Europsku uniju, novac koji dolazi u Europsku uniju, proračun, do, odlazi direktno u proračun. Dakle, ja nisam stručnjak, ja nisam iz uh, DG uh, budžeta, ali mm, mnogo, u mnogo prilika smo zahtjevali da države članice koriste ovaj novac u borbi protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Naravno, na kraju dana e, to se svodi na ministra financija ministri, ili ministricu koja odlučuju što žele učiniti sa novcem i novac vrlo često završava u proračunu. E, Austrija je, e, znam da je odlučila koristiti novac za neke dodatne fondove, e, ali u svakom slučaju komisija ne može odlučivati umjesto država članica kako će one koristiti novac s kojim raspolažu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo bih htio dodati nešto e, ovome što je rekao. E, ja sam šef jedinice e, u Olafu za, e, za granične politike. Što se tiče sprečavanja trgovine duhanskim proizvodima bitno je e, Bitno je uspostaviti brojne inicijative. U, 2000, u 6. mjesecu 2013. komisija je usvojila komunikaciju u kojom se obuhvatna strategija kojom će se E, približiti e, uzroku problema. Trenutno implementiramo ovu strategiju sa bliskom suradnju s državama članicama i samo da vam kažem nešto o ključnim elementima u ovoj komunikaciji u toj strategiji. Prvo, e, očito to je vrlo Ratifikacija protokola je vrlo visoko na našoj prioritetnoj listi, to je naš prvi prioritet u borbi protiv nezakonite produkcijskih proizvoda. Bitno je u um, općoj upravi Sante. Također su klos, bili su surađivati s njima kako bi se provela ta inicijativa. Također bitno je da budemo vrlo strogi što se tiče provedbe. sve države članice su prijavile pad brojeva E, praćenja kriminalnih e, djelatnosti 2006. 60 e, milijuna cigareta je bilo zaplijenjeno tako da broj u svakom slučaju zapljenih proizvoda je pao za 85% 2013. godine. Što se tiče statistika, one se poboljšavaju. E, mi organiziramo brojne zajedničke e, operacije na carinama. Prošli tjedan smo e, u Baltičkom području zaključili jednu uspješnu operaciju za pljenje 13 milijuna cigareta i mi smo bili vrlo zahvalni da je ovaj mjesec parlament podržao inicijativu, inicijativu koju Olaf prije tri godine predložio i E, predložen novi e, legislativni zakonodavni prijedlog e, kako bi se usvojio jedan ključni instrument 515.97 koji bi pomoću kojeg bi se borilo s ovim problemom. Jako smo sretni da će se ovo usvojiti unutar parlamenta i to će nam dati nove alat za boru protiv ilegalne trgovine i sretni smo zbog toga. Što se tiče Filip Morisa, brojna pitanja su postavljena u vezi toga što će se dogoditi. E, kao što je pravilno rečeno, e, u srpnju sljedeće godine će doći do zaključenja sporazuma. Naravno, mi moramo razgovarati i razmisliti o tome što želimo učiniti. Trenutno kontaktiramo države članice, njihova iskustva i e, kako one vode svoju borbu protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, a ono što nam država članice daje, povratne informacije se integriraju u našu strategiju i naravno to ćemo objaviti čim je završeno i samo že, smo želi razjasniti ovo. Komisija još uvijek ne odluča da li će tražiti produljenje, to još uvijek razmatramo, naravno ne pregovaramo trenutno E, I očito jedan od ključnih elemenata koji trebamo razmotriti sljedeće, kao što ste vi rekli, e, ispravno na početku, danas je situacija vrlo drugačija e, s obzirom na situaciju prije deseta godina. Danas je tržište dugovskih proizvoda veliko, tržište je prošireno i zato moramo uzeti sve te faktore u a, obzir kada procjenjujemo kako ćemo se boriti s ovom situacijom i ćemo parlament čim dođemo do nekih rješenja i rezultata. Hvala. Hvala vam. E, uprava Sante. Hvala vam lijepa. Mislim da je postavljeno pitanje vezano za članak 20 o elektronskim cigaretama. Želim odgovoriti na to pitanje. Kao što svi znate, članak 20 zaista nosi potpis parlamenta, e, a to je bila ideja parlamenta kako bi se regulirali ovi proizvodi kao i, e, i išli pod e, potrošačka dobra. U to vrijeme su bili uvjereni da trebamo biti vođeni trima principima. Prvi princip je taj da proizvodi koji dolaze za tržište su dobre kvalitete i uskroženi sa standardima sigurnosti. Drugo, da ti proizvodi ne bi trebali biti za mlade ljude, nego za e cigarete bi trebale biti za pušače koji žele prestati pušati, a ne za mlade koji e, će postati ovisni e, i o cigaretama u kasnoj fazi. A treći princip da moramo imati više informacija o novim proizvodima zato što imamo nove e, znanstvene studije koje izlaze regularno i novi proizvodi izlaze kontinuirano i zato moramo kontrolirati ovo tržište. Jako sam sretan što mogu reći da sve države članice su doprinjele, rade aktivno na e, primjeni ove direktive u svoje države i također pokušavaju implementirati vjerno članak 20. Na primjer, postoje pravila o prekograničnoj trgovini duhanskim proizvodima i e, države članice, ne znam da li bi regulirali zabranice trgovinu u nekim područjima države članice također idu i dalje, zato što postoje određena ograničenja o e, tome što evo, legislatori mogu učiniti, na primjer proda duhanskih proizvoda e, maloljetnicima, to je unutar nacionalne nadležnosti, mnoge države članice sada reguliraju prodaju prodaj državnih duhanskih proizvoda maloljetnicima i i prostorima bez duhanskog dima i ostalome. Komisija također e, radi e, na izvješću e, određenim cigaretama, određene vrste cigareta koje se mogu ponovno puniti i smanjenju rizika vezanom s te cigarete. Mi također radimo o na izvješću o e, elektronskim e, cigaretama e, i proizvođač elektronskih cigareta znači će nam morati podastrati više informacija. Dakle, smatram da sveukupno idemo u dobrom smjeru i općenito govoreći što se tiče implementacije, provedbe, ako ćete imati više pitanja, bit ćemo sretni odgovorimo na vaša pitanja. Ako vas interesira izvješće sada, mi imamo implementacijski plan za sve mjere koje će biti poduzete do svibnja 2016. Na našem web sajtu imate dostupne informacije. Trenutno e, odlučujemo e, zakonovnim aktima koji će biti usvojeni e, prije svibnja 2016. kako bi države članice mogle prilagoditi svoje procese novom novim pakiranjima i u sljedeća dva tjedna ćemo usvojiti mjere za industriju duhanskih proizvoda koje će, tako da će onda ona moći primijeniti to do svibnja 2016. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Roland. Željeli biste dodati nešto? Ne, hvala u redu. Tada bih želio zahvaliti komisiji za e, predstavnicima Olafa i Santea koji su podijelili svoja gledišta s nama i također i činjenice o protokolu e, za za boru protiv, e, boru, protiv e, ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Ovo je vrlo živahna diskusija i sigurno sam da ćemo imati još diskusija, ne samo u ovom odboru, nego unutar drugih odbora. E, postoji, ovo su vrlo bitna pitanja i kontinuirano se radi na njima. Hvala. Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda i tu dajem riječ našem predsjedniku gospodinu Laviji. U redu možemo završiti. Sljedeća točka je predstavljena EPRS izvješća, trošku izvješća Neujedinjena Europa, o vodama. Postoji tu predstavnici, e, predstavnici EPRS-a, e, gospodin Jordan, e, direktor uprave EPRS. Hvala. Moje ime je Đordan ja sam, direktor, ja sam izvršni direktor u e, upravi EPRS e i ovo je prvi put e, da govorim na ovom odboru i hvala na toj prilici. Ja sam već predstavljao EPRS u mnogim odborima, ali još ne, ovo je prvi put u Enviju. Naša osnovna misija je provesti, pomoći provesti detaljnu analizu i dati odborima alate za procjenu učinka E, i e, ostalo i glavni alat koji koristimo kvantifikacija trenutno se odvija veliki projekt e, istraživački projekt o trošku iz neujedinjene Europe i pokušavamo koristiti dodane vrijednosti Europe, ekonomske vrijednosti, aktivnosti na europskoj razini i trenutno naš 1,6 milijardi eura može biti dobiveno trilijuna eura može biti dobiveno e, na ovoj razini. Interesantna činjenica jest da će to biti veliki dobitak. Što se tiče projekta koji smo obavili unutar i što je e, odbor MV zahtjevao, e, to je mješavina analiza i posla koji se obavlja uz to vezano za rezoluciju koju je odbor e, donio. Zadnji izvjestitelj je zamolio da provedemo detaljnu analizu e, pitanja provedbe Naša misija je procjena učinka, troškova i koristi, analiza cost benefit, odnosno troškova i koristi e, se prerovela kako bismo pogledali e, troškove i terete implementacije. Naša procjena je da je godišnji e, prihod, odnosno godišnja korist je 2,8 milijuna godišnje. Prije ljeta odnosno milijardi godišnje. E, prije ljeta smo proveli analizu i e, stručnjaci su doprinjeli e, ovim nalazima ove analize i evo imamo jedan četverominutni kratak video koji sažima izvješće koji bismo željeli prezentirati. Nadamo se da ćemo imati engleske titlove Bit će tu njemački i francuski titlovi taj video će trati četiri minuta, a nakon toga predsjedniče, molim vas da date riječ našim stručnjacima koji će biti zahvalni. Hvala vam. Hvala, mislim da možemo započeti s videom, nakon toga možemo dati riječ e, stručnjacima. drinking, but also for agriculture, commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism.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 Hvala vam, ja sam Rob Williams. Imamo sasvim kratku prezentaciju koja se bavi time što je od nas zatraženo da istražimo i gdje dajemo sažetak kako smo to učinili, koje, kojima temama smo se bavili i reći ćemo nešto više o onome što smo vidjeli u videu, a nakon toga će Stefan opisati neke najzanimljivije rezultate. at what we are what we are asked to do, uh, as as as Joe said, it's a kao što je Joe rekao, mi smo zapravo jednu kombinaciju studija koja gleda unaprijed i unazad napravili. Onaj dio koji unazad gleda zapravo revidira koliko dobro uh, se provodi postojeće zakonodavstvo o vodama, a pogled unaprijed je procjena troškova i prednosti, uh, rješavanje bilo kakvih jazova u provedbi. Samo bih ovdje istaknuo da smo više vremena posvetili promatranju unazad tom aspektu jer smo zato imali više podataka na raspolaganju pa ih je trebalo duže obrađivati. Ukratko ću objasniti kako smo proveli ovo. Dakle, radilo se o reviziji literature koja ima podosta u Europskoj komisiji, dakle studije utjecaja, studije za politiku, za zakonodavstvo koje se ovime bavi, ali i na razini država članica postoje studije koje se bave provedbom i raznih drugih aktivnosti. Također smo iskoristili i literaturu iz akademije, nevladnih organizacija, dakle što je više toga moguće smo iskoristili. Što se tiče e, provedbe do danas, započeli smo e, sa konceptualizacijom vodnog okruženja kako bi različiti dijelovi vodnog ciklusa se razmotrili. A razlog za to je bio da vidimo da li postojeće zakonodavstvo obuhvaća cijeli taj ciklus, sve dijeliće i sva važna pitanja e, koja zaslužuju našu pažnju. Također smo pročešljali sve direktive, razmotrili što, čemu su one namijenjene, što je ostvareno. Dosta smo se temeljili na procjenama komisije kao i revizijama dosadašnje provedbe. Važan dio našeg pristupa bila je usporedba naših rezultata istrage o provedbi i komisijnog dokumenta, e, takozvanog blueprint nacrta iz 2010. I kada gledamo okvirnu direktivu o vodama, komisija je mislila da bi bilo dobro razmotriti pitanja provedbe i na koji način bi moglo biti dobro koordinirati rad za ostvarenje ciljeva u segmentu voda. Kao što je rečeno u videu, postoji popriličan broj područja gdje napredak nije bio baš takav kako smo se nadali. Onaj dio studije koji je gledao napred bavio se sa pet predefiniranih područja, svojevrsnih studija slučajeva, koja se bave područjima gdje smo očekivali da postoje određeni jazovi u provedbi određene problemi. Evo jedan kratak sažetak ključnih pitanja koja su ovdje uključena. Okvirna direktiva o vodama provedena je 2000. godine i to je promijenilo zapravo cijelu narav vodnog zakonodavstva jer ga je proširilo, ažuriralo, išlo dalje od e, ljudske interakcije sa vodnim ciklusom. Sagledala je cijelokupni vodni ciklus, a to uključuje i pristup e, riječnih slivova, jer riječe, rijeke naravno prelaze često granice i jedan riječni sliv treba doživljavati kao cjelinu, a ne e, fragmentirano po članicama. Drugi važan dio je pristup e, statusa vode. Kao što je u video rečeno, cilj je bio da se svi ti statusi dovedu na razinu dobar do 2015. A pojednostavljeno objašnjenje tog statusa voda e, je da ima tri ključna elementa. E, jedan koji se bavi kvalitetom, pretežno prisutstvom onečišćivača, dakle pesticida, industrijskih kemikalija, hranjivih tvari, ali isto tako i rezultat e, grijanja i hlađenja vode što također može izrukovati zagađenje grijanjem. Kvantitativni dio se tiče e, protoka vode, najmanjeg najvećeg korištenja i raspoloživost vode, kako ona zapiče, tako i tehničke. Treći dio e, vodnog statusa je što nazivamo prostorom, a on se bavi poplovnim nizinama, međusobnoj povezanosti rijeka, na što mogu utjecati primjerice brane i sl. Ovaj mali dijagram koji imamo pokušava predočiti pokrivenost odnosno obuhvat pojedinih direktiva kojim smo se bavili. Ako pogledamo donji desni kut, Cijeli krug je podijeljen na tri dijela, prostor kvaliteta i kvaliteta. I vidimo da ove koji se bavi kvalitetom ima najveći broj direktiva koje se tim područjem bave. No okvirnom direktiva o vodama zapravo obuhvaća sva tri aspekta. Nadam se da vam to ocrtava kojim se temama zapravo bavimo, a sada vas vraćam Stefanu koji će vam dati neke zanimljivije stvari poput rezultata do kojih smo došli. Hvala Rob, hvala na ovom okviru koji se nam predstavio, a što se tiče rezultata. Prije svega, vodno zakonodavstvo u Europi ima podugu povijest i tijekom proteklih 40 godina mnogo se toga dogodilo. Izgrađeno je jedno, jedan velik skup e, zakona koji se bave pojedinim aspektima i mislim da ta količina zakonodavstva koja je kulminirala okvirom direktivama o vodama je zapravo potaknuta e, radom na zaštiti ljudskog zdravlja ekosustava, to je dakle motivacija, e, isto tako postoje zahtjevi za prostorno planiranje i nužno je uključiti i europske i nacionalne dionike kako bi djelovali i postigli zadane ciljeve. Napredak je u početku bio vidljiv, jasan, e, smanjile su se razine zagađenosti u 80-ima, 90-ima osobito, no daljnji napredak je bio donekle ograničen i to je zaključak e, posljedica procjene provedbe okvirne direktive o vodama, odnosno procjena statusa. To ima veze sa time da okvirna direktiva i njen cilj se promijenio, odnosno promijenio još više naše shvaćanje e, vodnih sustava. E, prikazuje cijelu složenost toga što znači da ako smo u prošlosti mislili da smo situaciju poboljšali, sada doznajemo da je zapravo potrebno učiniti još više. Samo 50% europskih voda su na ili iznad cilja e, dobrog statusa, što znači dobru kemijsku, ekološku, kvantitativnu analizu elemente. Zagađenje e, je i dalje visoko, e, flora i fauna u vodi je stabilna, gotovo da je u prirodnom svom stanju, a što više nadiramo situaciju, to više nalazimo kemikalije, mješavine kemikalija, koje je zapravo vrlo teško procijeniti što se tiče rizika koje uzrokuju i teško isto tako shvatiti njihovu interakciju sa ekosustavom. Ehm, Razine vode su također problematične, podzemne vode i dalje padaju i stvaraju nestabilne uvjete u riječnim tokovima. E, širenje poplovnih nizina, stvaranje većeg broja vodnih rezervara ostavlja premalo prostora da bi se mogli funkcionalni vodni sustavi opstati u državama članicama. Države članice rade na rješavanju tih pitanja, no do sada je sve skupa nedovoljno koherentno, nije dovoljno troškovno, učinkovito i naravno nalazimo se u situaciji gdje je čaša ili polupuna ili poluprazna, kakav već pristup pojedini dionici imaju. Do sada možemo potvrditi da je procjena komisije predstavljena u tom nacrtu da je dala sveobuhvatnu procjenu svih izazova i da mi nismo mogli nekakve znatnije jazove u toj procjeni otkriti. Ako pogledamo elemente koje je Rob opisao, kvaliteta vode, kvantiteta vode i prostorni aspekt, e, kako ovdje stojimo što se tiče politike i provedbe politika. Kvaliteta vode postoji teoretski jedna kvalitetna politika. Radi se o pristupu koji objedinjuje standarde zaštita okoliša, nadzor emisija, bilo na nacionalnoj ili na europskoj razini, ali primijetili smo neravnotežu u upotrebi tih instrumenata oko 50 e, standarda zaštite okoliša su postavljeni kako je okvirna direktiva stupila na snagu, no kontrola novih emisija je tek zapravo počela nakon primjene okvirne direktive na razini Europske unije i tu ostaju neke direktive poput ona nitratima, industrijskim emisijama i druge koje su do sada bile nedostatne da smanje razinu eh, onečišćenja kako bi se ispunili standardi za zaštitu okoliša. Isto tako eh, novi onečišćivači se pojavljuju, dakle rezidua, kemikalija, farmaceutskih proizvoda i druge stvari poput mikroplastika ili cijelog niza endokrinih disruptora. Nacrt komisije usredotočio se na nedostatak informacija i nije se toliko dobro zapravo pozabavio jazovima u provedbi na europskoj razini kojima bi se mogla um, uravnotežiti ta, taj nadzor uh, kvalitete vode i standarda emisija. Ovdje govorimo o svim riječnim slijevovima koji su uključeni u okvirnu direktivu. Ona traži određene minimalne predovjete, primjerice uh, određivanje vodnih cijena, komercijalno iskorištavanje vode i tako dalje, ali sve nije u potpunosti iskorišteno, tako da je još mnogo pred nama što se tiče provedbe, postoje mnogo pravnih praznina u pojedinim dijelovima Europe, a vjerojatno premalen broj poticaja da bi se smanjila potrošnja vode. Ovdje smo prepoznali neke mogućnosti za bolju integraciju politika, uključujući vezu sa europskom strategijom o učinkovitom korištenju resursa i pružanje većeg broja alata i ciljeva za europsku razinu s kojima bi ciljevi bili e, razjašnjeni. Nacrt stavlja naglasak na kvantitetu vode, na taj aspekt ali e, smjernice e, koje su provedene nismo mogli zaključiti da su dokazano korisne. Mnoge od njih vezne su s provedbu okvirne direktive, ali i dalje ostaju dobrovoljne i teško je zapravo vidjeti u kojoj mjeri ih se zapravo koristi, u kojoj mjeri su korisne e, i koliko dovode do primjene najboljih praksi. Što se aspekta prostora tiđe, to je još jedan novi vid, taj prostorni aspekt vodnih ekosustava, tu postoji još manji broj zahtjeva za ovo područje okvirne direktive vodama. Uglavnom su neka općenita obvezujuća pravila, radi se o instrumentima za određivanje cijene, e, kako bi se pobrinuli da vodene usluge, nasipi, brane, da njih plaćaju oni koji ih doista koriste. Provedba je slaba, spora i troškovno učinkovita strategija je nešto što se uvijek e, ne može staviti na raspolaganje. Postoji politika za bolju integraciju politika, ponovno pa uključujući učinkovito korištenje resursa, za osnaživanje provedbenih alata i to konkretnije za mobilizaciju financija, e, što smo vidjeli e, kada se radi o nošenju sa problemom poblavnih nizina. Nacrt se ne bavi toliko prostornim elementom, bavi se zelenom infrastrukturom, što je također važna tema. Bavi se usmjeravanjem investicija, ovdje najveći izazov infrastrukturne investicije i ispravno naglašava vezu sa direktivom o poplavama koja je tek u ranoj fazi provedbe i naravno bavi se i ozelenjivanjem u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Da sažmem cijelu sliku, e, zaključci o provedbi e, se čine da su sljedeći. Imamo sporu i nepotpunu provedbu, e, troškovnu učinkovitost mjera koje države članice provode u postizanju ciljeva nije uvijek jasno pokazana i može se pretpostaviti da je teško E, na tom temelju privući financiranje većeg razmjera za neke veće e, projekte restrukturiranja infrastrukture. Također postoje nedostatne veze između planova za upravljanje e, riječnim slivovima i drugih politika, primjerice upravljanje poplavama i pitanja poljoprivrede. I postoji jaz u korištenju instrumenta srpske razine za nadzor e, emisije onečišćivača. I naravno cjelokupna integracija između zaštite vode i energetske i poljoprivredne politike je slaba. Što se tiče budućih mogućnosti, Dakle, kada gledamo unaprijed, bavili smo se temama koje smo vidjeli u sažetku, dakle programi mjera, korištenje otpadnih voda, ekodizajn, mjerenje kroz ekonom, ekološke instrumente, rezidua farmaceutske kompanije, poduzeća. I zaključili smo da postoji prostora na razini Europe za poboljšanje i zaključio da je nužno smanjiti korištenje vode i energije kroz ekodizajn standarda, primjerice za slavine i za glave tuševa, što bi se moglo nadopuniti sa mjerenjem potrošnje vode što bi povećalo raspoloživu količinu vode u vodnim sustavima. Druga stvar, poboljšanje politika i programa te europska koordinacija za podržati e, rješavanje pitanja poplovnih nizina, a to bi u praksi moglo značiti korištenje boljih alata da se identificira zastarjela infrastruktura poput brana ili nasipa koje su već nadživjele svoju izvornu namjenu i gdje su troškovi održavanja veći od njihove koristi. A tu govorimo o e, tisućama, stotinama tisuća takvih zastarjelih infrastrukturnih elemenata koje bi bili prva stvar s kojim se trebamo pozabaviti. Bolje regulativa je nužna kada govorimo o poplavnim nizinama, e, potrebno je bolje upravljati projektima jer mnogi infrastrukturni projekti su propali zbog suprotstavljanja stanovništva ili nekih interesnih skupina, a zato je nužno dobro upravljanje kako bi se takvi neuspjesi izbjegli. I mobilizacija financija, osobito iz europskih strukturnih i kohezijskih, kohezijskih fondova, je još vrlo važna za pitanje poplavnih nizina. Posljednji element je osnaživanje kontrole onečišćivača na razini Europske unije, uključujući mikroonečišćivača, rezidua iz farmaceutskog poduzeća e, vezano uz e, standarde kvalitete vode, a naravno na sljedeći okvirnu direktivu o vodama. To je sve u kontekstu poboljšanja integracije politike na europskoj i nacionalnoj razini, nešto čime se ove studije nismo detaljno bavili, ali što zaslužuje vjerojatno samo po sebi jednu cijelu studiju. Koji su troškovi prednosti mjera koje smo ocrtali? Moramo biti jasni, e, naš rad temelji na raspoloživim podacima i treba ga doživjeti kao ilustracija e, razmjera stanja, a ne kao baš regulatornu studiju utjecaja. Korištenje velikih prednosti koje nudi dobro upravljanje ekosustavima je nešto što je tek pred nama, što nije postignuto, ali što se tiče troškova proizvoda, i nekih drugih polja podaci jednostavno nisu na raspolaganju. Ono što smo zaključili, to je najlakše procijeniti troškove prednosti, smanjenje korištenja vode i energije, postavljajući minimalnih zahtjeva za učinkovitost slavina i glava tuševa, je moguće, to bi mogli dopuniti sa povećanom upotrebom mjerača potrošnje vode, moguće uštediti cijelih 2,6 milijardi eura godišnje, a to uz godišnje investicijske troškove 1,2 milijarde e, i naravno ovdje se govorimo o uštedama i investicijama u domaćinstvima. Nadalje koordinacija za podržavanje e, potica na europskoj razini za korištenje poplavnih nizina, tu postoji potencijal za poboljšanje korištenja ovih sredstava. Dakle, ono što najbolje možemo pretpostaviti je da se radi od 8,8 milijuna hektara koji bi mogli biti stavljeni na raspolaganje, oko 2% ukupne kopnene površine Europe. I da razumijemo prednosti toga, to je vezano uz e, usluge korištenja poplavnih nizina zašto je nužno primjeriti bolje zadržavanje vode na poplavnim zinama i smanjenje mogućnosti od štete od poplava, zatim bolja opskrba vodom, smanjenje troškova pročišćavanja vode, turizam i tako dalje. Godišnja korist je moguća od 39 milijardi eura godišnje do 2030. godine. To uključuje visoke eh, prethodne investicijske troškove do 2030. Dakle, u razdoblju do 2030. od 362 milijarde eura, pretežno za kupovinu eh, zemljišta i infrastrukturne radore, primjerice poput eh, obnove nasipa. Sljedeća prozirnica, ovdje se može vidjeti usporedba cijene vode i korištenja vode, dakle e, posebno trebamo imati na umu da manja konzumacija dovodi kratkoročno do povećanja cijena, znači da postoji infrastruktura e, što se neće promijeniti u kraćem roku i zapravo ima svoje fiksne troškove. Dakle, radi se o tome da treba isto tako izmijeniti infrastrukturu za vodoopskrbu. Naravno, postavlja se pitanje kada će to biti moguće. Upravo smo saznali da s obzirom na problem dakle moramo uzeti u obzir problem za starijele infrastrukture iskorištavanje poplavnih nizina. Ovdje imamo riječni sliv koji pokriva nekoliko zemalja. Također smo radili na tome da se pokuša vidjeti koji je potencijal e, na Dunavu i pritokama i e, izračunali smo da to iznosi 1,8 milijuna hektara u Belgiji i Francuskoj imamo ukupno 8,8 milijuna hektara, odnosno 2% iskorištene zemlje. Posljednja studija slučaja jačanje kontrole emisija za makrozagađivače, dakle da se pokuša, e, tu, tu se radi o dakle, uklanjanju kemikalija u e, otpadnim vodama, gradskim vodama, što bi nam moglo zapravo uštedjeti 9 milijuna eura godišnje za e, odgađanje e, dakle, novog potrebe za pročišćavanjem voda, a što se tiče ulaganja, vrlo je teško kvantificirati to koliko bi to točno iznosilo. E, dakle, za farmaceutske proizvode. Dakle, tu se isto tako postavlja pitanje e, drugačije dizajna proizvoda koji bi bili manje opasni za e, zaštitu okoliša, međutim te podatke nemamo. I zaključno, samo možemo potvrditi zaključke i izazove koji su identificirani u nacrtu dokumenta koji je objavila komisija. Mi imamo nešto drugačije gledanje na ovu situaciju. Smatramo da postoji veći potencijal za kontrolu emisija onečišćivača i da su moguće neke aktivnosti kako bi se spasila voda e, i to nekim minimalnim standardima na unutarnjem tržištu Isto tako je potrebno i moguće djelovati dakle, na razini Europske unije kada je riječ o ovim e, nizinama. Dakle, sve to u cilju ispunjavanja ciljeva u području e, vode. Mi smo vam ovdje predočili neke rezultate, imamo i čitav niz aneksa u studiji. E, imamo isto tako i neke činjenične sažetke, stanje provedbi i tako dalje, pa vas potičemo da i to isto tako pročitate ako želite. Hvala lijepo. Sada možemo odmah dati riječ članovima odbora. E, Matijas Grota ima riječ, prvi. Hvala lijepo. Hvala vam na prezentaciji. E, okvirna direktiva o vodama donesena je 2000. godine. Ja sam veliki zagovaratelj te direktive. Naravno da moramo raditi na upređenju kvalitete vode i da kako ciljevi koji su definirani 2000. godine nisu još e, ispunjeni, nismo čak niti blizu. Međutim, e, ono što je potrebno učiniti jest da se direktiva prenese u nacionalno zakonodavstvo. Ja vam želim zahvaliti zato što komisija nije ustala na tome da se zakonodavstvo samo provede, nego su i sami sudjelovali i moderirali čitavim procesom. Mi smo imali, nama dakle prijetilo da će se pokrenuti postupak zbog kršenja propisa Europske unije, tako da smo morali brzo poduzeti mjere. Tako da su se lokalne vlasti morale sastati sa policijskim službenicima. Bilo je na tisuće poljoprivrednika i dakle okupilo se mnogo ljudi, a sve se vrtilo oko e, te okvirne direktive o vodama. Međutim, tu nije samo pitanje vode, nego i neki drugi zakonski propisi, primjerice direktiva o pticama i staništima. Općine nisu u mogućnosti da, da išta planiraju Dakle, sve te mjere moramo uzeti u obzir budući da e, okvirna direktiva o vodama i Natura 2000 e, moraju biti također nešto što ćemo uzeti u obzir. Želim zahvaliti komisiji na, na, na načinu koji su pristupili izradi tih strategija. Mislim da su oni tome pristupili vrlo razumno i mudro. E, dakle da su stupili u kontakt s poljoprivrednicima i sa drugim interesnim skupinama. Dakle, ostvaren je napredak, mislim da je situacija vrlo zanimljiva i ono što bi mi bilo drago je da se ne dogodi da općinske skupštine e, moraju tražiti zaštitu policije samo zato što žele provesti okvirnu direktivu vodama u, u svojoj općini. Hvala, gospođa Hawken. Hvala. E, prije svega dopustite mi da zahvalim autorima ovog izvješća na vrlo kvalitetnom izvješću i samo da se obratim kolegi Matijasu. Ako imamo dobro zakonodavstvo, trebamo zatražiti od komisije da nam objasni kako će se djelotvorno provoditi ti zakonski propisi. Da, im, ja bih htjela dobiti neke odgovore od komisije. Komisija je dakle zadužena da prati primjenu europskog zakonodavstva. Da kako da su odgovorne države članice, ali što ako one to ne čine, a ne čine, i to je ono što sam htjela zapravo reći, to je moja poanta i to je poanta čitavog izvješća. E, ja sam ovdje već, e, mojmo već treći saziv, vi smo od početka počeli razgovarati o tome. Već smo spomenuli da se trebamo riješiti svih opasnih stvari i to u roku od 25 godina Sada imamo odluku e, u okvirnoj direktivi o vodama da će to biti do 2050. Dakle, to je bilo nešto skromnije. Dakle, tražilo se zapravo da se postigne dobar ekološki status. Isto tako smo imali poruku od strane potočnika i prethodnih povjerenika. Dakle, i oni su sami rekli da taj cilj nije ispunjen, to smo čuli u više navrata, a u ovome izvješću e, se vidi da to još uvijek nije slučaj, imamo te kemikalije, e, Dakle, ministar e, za zaštitu okoliša naprosto je pod pritiskom ministara poljoprivrede i sada se dala izjava da nema potrebe za daljnjim koracima, a i dokle god komisija nastavi biti pasivna u čitavom procesu, ništa se neće pomaknuti. I zato bismo mi rado da nam komisija nešto kaže o tome. Mi ovdje imamo vrlo kvalitetne preporuke. Neću ih sada čitati jer sam uvjerena da ste prošli kroz to. Ja vjerujem da ćete vi rado odgovoriti na pitanja i znam da to nije lako. I znam da komisija oduvijek podržava to da moramo e, raditi u skladu sa kvalitetnim zakonskim propisima koje imamo i vjerujem da je komisija spremna i da vjeruje u to da se treba ispuniti sve ovo što je sadržano u izvješću Dakle, mislim da su ove preporuke vrlo kvalitetne, pa vas ja lijepo molim da nam objasnite e, što komisija namjerava poduzeti. E, mislim da koliko se sjećam rok je bio listopad 2015. Dakle, ne, ne, nije preostalo još mnogo vremena. Imamo možda još tjedan dana. Ali evo, ja, vam, ja bih vam dala i godinu dana. E, samo vas lijepo molim da nam date neke odgovore e, i vjerujem da me kolega Matijas Grote podržava. Vjerujem da i on isto tako vrlo rado da bi on isto tako vrlo rado čuo e, neke odgovore od komisije. Hvala, sada kolegica Müller ima riječ. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja želim zahvaliti komisiji na predstavljanju studije. Ispričavam se što sam zakasnila. Ja ću sada ja ću pročitati ovu studiju vrlo pomno, međutim moram vam priznati da ja kao poljoprivrednica u Njemačkoj da sam imala nekih poteškoća e, kada je riječ o primjeni okvirne direktive. Znam da je u državama članicama e, da se ta direktiva provodi različito i htjela bih postaviti pitanje što će komisija učiniti nakon ove studije, što možemo očekivati. i isto tako novac koji će biti stavljen na raspolaganje bit će e, namijenjen e, znači upravo za ovu namjenu koju smo spomenuli u Dunavskom slivu. Hoće li e, komisija surađivati sa poljoprivrednicima? hoće li se izvlastiti neki vlasnici, odnosno dakle vlasnici poljoprivrednog zemljišta, zanima me na koji način će se to financirati. E, zatim e, postoji mogućnost različite evaluacije u državama članicama, tako da što može dovesti do e, toga da kriteriji, indikatori nisu usporedivi. Lijepo vas molim da mi kažete hoćete li e, se zalagati za uniformne mjere u svim zemljama članicama ili ne. Hvala. E, gospođo gospođa Bruna, hvala. Hvala i zahvaljujem službi za istraživanje na prezentaciji. Dakle, očito je da je tu uložen velik trud E, ono što mene brine jest obvezujuće e, korištenje mjerača za vodu i zanima me isto što se tiče neutralnosti komisije, e, dakle hoće li državama članicama biti prepušteno na koji način će primijeniti direktivu. U mojoj zemlji mi imamo vrlo napredan sustav naplate vode. Ono što mi se čini da je izostalo ovom izvješću je pitanje koliko E, si ljudi mogu priuštiti e, dakle da plate cijene vode e, vi ste isto tako govorili o tome da se potiče ljude da koriste manje vode i to kroz veće cijene i zanima me osim toga umjesto da se ljude kažnjava da se više stavi naglasak na informiranje ljudi jer postoji ipak ograničena količina vode koja se može uštedjeti. Dakle, ja mislim da bismo trebali imati e, uređaje koji su ekološki prihvatljivi i dakle, pitanje priuštivosti vode i cost-benefit analiza socijalnih troškova kućanstava je također nešto što bi trebalo biti uključeno u ovo izvješće. Molim. Hvala. dam sada riječ e, komisiji Pavel Mišika. Može nam iznijeti svoje dojmove, odnosno dojmove komisije glede ove studije. Dobro večer svima, hvala vam gospodine predsjedeći. Mm, e, ja sam u glavnoj upravi MV, e, moje ime je Pavel Mišika. Prvo htio bih izraziti svoju zahvalnost vezano uz ovu studiju. Mislim da je vrlo interesantna studija koja je zaista pokazala koje je gledište komisije o statusu provedbe direktive. Mi smo objavili izvješće o provedbi direktive koje smo podastrili Europskom parlamentu u Ožiku. I možda će druge države članice također imati neke preporuke vezane za ovu direktivu. E, nalazi su, odnosno rezultati su vrlo slični izvješću koje prvo predstavljeno kada govorimo o eksante procjeni e, mjera. Zadovoljstvo mi je vidjeti da se studija koncentrira na područja u kojima je komisija aktivna, u kojima komisija razvija inicijative, kao na primjer korištenje vode, strateški pristup farmaceutskim proizvodima u okolišu i tako dalje. Zatim, e, označavanje e, označavanje instrumenata, ekološki dizajn i tako dalje. E, zaključci ove studije će osigurati vrlo bitan input u procjeni učinka za ove inicijative. Što se tiče druga dva područja, mehanizmi e, e, cijena, odnosno troškova i e, nizina poplovnih nizina, mi vjerujemo da je to integrirano u direktivu o poplavama i vodama i e, implicitno zahtjeva se država članica da razmotre ove pristupe u njihovim aktivnostima provedbe ove direktive. Također bih želio spomenuti da je vremenski okvir ovog izvješća vrlo važan. On je vrlo dobar za, u istinu jer e, smo trenutno na kraju prvog ciklusa provedbe okvirna direktiva se implementira, odnosno provodi u ciklusima od šest godina. I sad smo na kraju, na kraju prvog, na početku drugog i u ovom trenutku države članice razvijaju drugi, e, drugi ciklus e, ovih planova. E, trenutno se provode javne konzultacije koje će biti usvojene do kraja godine. I ovo izvješće zapravo se može iskoristiti u razmatranju ovog procesa kao i druge aktivnosti, druga izvješća, druge procjene. To bi trebalo pomoći državama članicama e, pri identifikaciji i adresiranju problema. Također smatramo da ovo izvješće također se može iskoristiti u procesu revidiranja okvirne direktive vodama zakazano za 2019. A već smo počeli prve korake tog procesa. Prvi korak će biti e, procjena komisije drugog, e, drugog ciklusa planova E, upravljanja, izvješće će doći 2016. I e, mi ćemo popratiti sa drugim procjenama e, vezanih politika kako one doprinju, doprinose regionalnom razvoju regionalnih politika. Također ćemo započeti sa još jednom gospodarskom analitičkom studijom E, o gospodarskoj vrijednosti vode i službama vode u na europskoj razini. E, također studija o gospodarskim koristima europske politike o vodama i troškovima neimplementacijom za neprovedbe te politike. Dakle, određene činjenice iz izvješća će zasigurno biti uzete u razmatranje. Također, sa veseljem možemo reći e, da ćemo osigurati detaljniji detaljnije povratne informacije u pismenom obliku, e, te ćemo to e, podnijeti na uvid kasnije, ali to je jedna manja stvar. E, u principu ovo je vrlo zanimljivo izvješće i također set preporuka je zanimljiva. Kada govorimo o preporukama, mislim da bi bilo vrijedno razlikovati između preporuka koje E, se tiču europskih institucija na europskoj razini koje mogu biti implementirane, odnosno provedene na europskoj razini, a a tako da ih se razlikuju od preporuka o, država članica koje se tiču provedbe postojećih vrlo dobrih e, zakona na europskoj razini. Ali postoje određeni problem, vi ste ih spomenuli i ja bih želio spomenuti da e, se provodi trenutno proces koji pokušava dovesti u ravnotežu e, provedbu i e, usvajanje ovih preporuka. Trenutno razmatramo mjere za kršenje zakona vezanih uz vode, ali također mi podupiramo države članice kako bi one provele ove zakone. No ja mislim da ono što po prvi puta vidimo e, je sljedeća monetizacija potencijalnih koristi ako se zakon o vodi provedu na ispravan I to je vrlo bitno jer jedan od glavnih argumenta država članica sljedeći implementacija, odnosno provedba ove direktive je e, skupa. A ono što mi vidimo je da postoje veliki, e, velike ekonomske i gospodarske koristi da godišnji prihodi su više od 25 milijardi eura godišnje, a to je više od onoga što države članice trenutno investiraju u provedbi e, direktive o vodama. Dakle, nadamo se da ako iskoristimo ovu studiju i buduće studije e, koje planiramo, da ćemo uspjeti e, pokazati, ukazati državama članicama da E, investiranju i u provedbu se definitivno isplati da postoje e, mnogi monetarni i društveni faktori, e, odnosno koristi koji se tiču glavnih ciljeva direktive o vodama kako bismo e, imali europske vode u dobrom stanju i dobrim statusom i da ova politika također ne samo poboljšava e, druge politike, odnosno i stanje voda, nego ona i podupire i druge gospodarske politike Europske unije i doprinosi gospodarskom rastu. Dakle, ovdje ću završiti svoje izlaganje, ali bit će mi drago govoriti o specifičnim mjerama i preporukama a, koje komisija predlaže i o vezano svo što se može učiniti kako bi se e, provele ove mjere. I također mogu i govoriti o ostalim aktivnostima koje trenutno provodimo, uključujući zajedničku provedbenu strategiju, podrška e, inovacijama, pristup financijama za države članice i tako dalje. Hvala vam lijepa na e, pozornosti. Hvala i vama. I sada mm, dajem e, riječ onima koji žele dati odgovore ili komentirati. E, ovo što je rečeno. Izvolite. Hvala vam. Predsjedniče, ja bih želio naglasiti dvije stvari. Odnosno, pokušati odgovoriti na, dvije, na dva komentara. Prvo, vezano uz pitanje koje iskorištavanja e, zemlje, tla, pritisak na zemlju, mm, potreba da se kupi zemlja kako bi se ponovno uspostavila e, i dobro iskoristila zemlja, mislim da to je relevantna tema. Ja se i sam često pitam o troškovima kupovine zemlje, odnosno zemljišta. Mislim da je to jako teško i skupo i je li zaista nužno kupiti to zemljišta posebice od poljoprivrednika kako bi se ta zemlja, zemljišta dobila, e, dovela boje bolje, stanje i približila rijekama. Ne mislim da to nužno možda. Čak postoje primjeri u kojima su poljoprivrednici dio rješenja i oni doprinose rješenju i promjeni e, tipa vrste poljoprivredne aktivnosti na toj zemlji, na tom zemljištu i cijeli cilj e, u ponovnom uspostavljanju i um, restrukturiranju tih zemljišta će doprinijeti uh, gospodarstvu. E, također će to doprinijeti poslovima koji su potrebni u tom području. Dakle, potrebno je učiniti vrlo mnogo posla kako bi se odmakli od jedne vrste, samo jednog tipa intervencija i e, učiniti pristup e, širim, dakle da dalje razvijamo ove regije koje će dati odgovor na probleme. ako pogledamo zakon, zakone o europskim vodama, mislim da je to bi bilo previše e, posebice vezano u direktivu o vodama i o e, poplavnim nizinama i zato mislim da je to pitanje koje treba e, koje treba popratiti i upravo izlaze dvije dobre studije. Nismo mi mogli nismo mogli e, razmotriti pitanju svih 28 država članica, razmotrili smo belgijski slučaj Stuarija, to je vrlo, koji smo spomenuli, to je vrlo važan slučaj e, rješavanja poplava sa nasipima vrlo je skup i tu se uključuje lokalna populacija. Rješavanje tog pitanja također postoji i e, francuski zakon Grenel e, koji e, uspostavlja master plan za zemlju i za ponovno uspostavljanje i oporavljanje poplavnih nizina i naravno pitanje Dunava. To se temelji na na zaista važnom, važnim aktivnostima koje provode Svjetski fond za zaštitu prirode. Još jedna stvar koju želim spomenuti tiče se preporuka, naših preporuka i kako se one zapravo više tiču država članica eh, i nego razine Europske unije. Mislim da zapravo većina preporuka je se održava na europskoj razini, budući da eh, je vezana za standarde, na primjer ekodizajn i ostale instrumente, posebice vezano uz autorizaciju proizvoda, e, što se tiče e, toksičnosti, toksičnosti e, na okoliš, odnosno štetnog utjecaja na okoliš. Postoji prostor kako bi se djelovalo po ovom pitanju Plan e, poplavnih vezano s poplavne nizine e, se također provodi i mi pokušavamo istražiti opcije e, za bolje upravljanje kako bismo uspostavili financijske instrumente za rješavanje ovog problema. To je pitanje financija na razini Europske unije. Europska unija e, ima brojne financijske instrumente koje mogu biti iskorištene u području. Mislim, Rob, da ti želiš isto nešto reći? Da, e, samo želim odgovoriti na točku o, e, koja je malo prije o brojilima, koja je malo prije navedena, što dakle potrošnja se smanjuje ako se plaćanja temelje na brojilima. E, I mi smo došli do tog zaključka i također se e, curenje iz sustava, sustava smanjuje ako se koriste brojila i tako se smanjuju troškovi za e, kompanije e, koje upravljaju vodama postoji dakle korištenje brojila u drugačijem sustavu. To je teško pitanje i to nije pitanje koje smo pokrili u potpunosti. Mi smo samo proučili dokaze e, iz perspektive upravljanja vodama i zapravo temeljeći se na pretpostavci da je korištenje manje vode dobra stvar, ali države članice moraju same za sebe odlučiti i potrebno je vrijeme da se provedu ti postupci, a mi smo učinili što smo mogli. Hvala. Posljednji, e, mizogen, posljednji zahtjev za riječ, da. Još jedno pitanje komisiju. Nadzor. Kako e, odgovarate državama članicama koje kažu mi ne provodimo nadzor. Vi biste trebali e, ih e, na neki način potaknuti da vrše nadzor. Moramo biti konkretni jer nadzor se treba provoditi još jedna stvar koju bih htjela spomenuti kao preporukama. Što se tiče farmaceutske industrije, to je zaista veliki dobitak. Ako uspijemo učiniti nešto, strategija bi trebala biti farmaceutska strategija je trebala biti gotovo prije deset e, dana na europskoj razini. Što se događa sada? E, znam da e, ste se riješili e, jednog problema, ali još uvijek ništa se ne događa. To je vrlo sve skupo ako pogledamo ovo izvješće o neujedinjenoj Europi. Ali što se događa s ovom strategijom koja je trebala biti objavljena prije deset dana? 12.9. Hvala za vaše pitanje. Što se tiče obveza nadzora država članica, da mi smo uspostavili nekoliko elemenata naše strategije. Jedan element je da surađujemo s državama članicama kako bi one razvile smjernice, tako da imamo smjernice kako izvršavati nadzor na pravilan način, ali za one države članice koje to ne čine, e, postoje mehanizmi e, e, kojima se kojima se bavimo, dakle za državljance koje kršava pravila, mi održavamo sastanke na kojima se bavimo ovim pitanjem, pitanjima i tako dalje. Tako da sada čekamo druge, drugi ciklus planova upravljanja i tada ćemo e, evaluirati, odnosno cijeniti kako državžanice provode nadzor i onda ćemo ili uspostaviti naš tehnički e, tehničku podršku ili ćemo se baviti e, sa podržim kaznama za nepoštivanjem zahtjeva direktive. Što se tiče farmaceutske industrije, mi vidimo to kao obvezu Zakonodavci su zahtjevali e, prije dvije godine da se to poštuje i mi smo mi smo od tada e, radili mnogo na tome, proveli smo pripremnu studiju, javne konzultacije s dionicima, radionice s dionicima, te trenutno diskutiramo e, sa, mm, sa upravom Sante Agro o rasponu, o opcija politike, e, odnosno dosegu e, tih politika, te je ova inicijativa te još uvijek na dnevnom, dnevnom redu komisije i nadamo se da ćemo i, e, i doći do rezultata unutar jedne godine, po mojoj procjeni. Jer to nije jednostavno pitanje. kao što bi to možda moglo izgledati na prvi pogled, postoje e, mnoge, mnogi faktori koje se tiču znanosti, e, procjena učinka na okoliš nije potpuno provedena, također e, instrumenti za nadzor nisu kompletno provedeni za određene substance, određene tvari i još uvijek nije moguće implementirati, odnosno provesti sve što smo mislili, ali u međuvremenu diskusiji s državama članicama vidimo da države članice poduzimaju neke korake i koncentriraju se na možda ne toliko učinkovita rješenja, međutim one čine određene korake u tom smjeru. One poduzimaju mjere, simuliraju suradnju s bolnicama, također Također e, uspostavljaju scheme za određene lijekove u farmaceutskoj industriji, također počinju e, poboljšavati rješenja, tehnologije za e, liječenja, to je vrlo skupo, ali to jest jedno od rješenja. I u svakom slučaju državčanice adresiraju ova pitanja i ove probleme, te mi diskutiramo, razgovaramo s njima, konzultiramo ih o tome kako možemo na neki način e, proširiti ovu praksu na ostale države članice. Kako bi države članice učile jedno od drugih, učile iz iskustva, e, nizozemske, njemačke, francuske, prije nego što je ovaj strateški pristup sa dobrom procjenom učinka bude do kraja e, razvijenije usvojen na europskoj razini. Dakle, možda ovo nije potpuno zadovoljavajuće za vas. Vi, čini mi se, vjerujete da se ništa ne radi, ne čini po tom pitanju, a to nije slučaj. Mi poduzimamo analitičke neke mjere i provodimo e, posao koji je bitan, korake koji su bitni za implementaciju strategije i adresiramo barem djelomično ove probleme. Hvala. Hvala i ovdje možemo e, zatvoriti današnji sastanak. Vidjet ćemo se sutra dan ujutro na sljedećem sastanku odbora MV u 9 sati. Hvala vam.